Hello colleagues, maybe if you would like to take... Dobar dan kolege, molim vas da zauzmete sva mjesta kako bismo mogli početi sa razmjenom gledišta s povjerenikom. So, I would like to welcome Commissioner Andrew Kajs. Srdečno pozdravljam povjerenika Andriju Kajitisa. Hvala što ste ovdje danas s nama. Tema je najnoviji prijedlog komisije o procjeni zdravstvene tehnologije HTA. To je jedan e, nama zanimljiv predmet i također znam da ga je komisija smatra važnim. Danas smo upravo E, dodijelili izvješće socijaldemokratima, ali još ne znamo ime izvjestitelja. Međutim, mislim da ćemo ga brzo imenovati. To pokazuje da nas ova tema veoma zanima i da smo posvećeni ovom poslu. Želimo što prije započeti s tim. Znam da vi do kraja saziva želite da se taj zakonodavni prijedlog i usvoji. Pozivam vas da nam sada izložite sam prijedlog i zatim pozivam kolege i kolegice da se javi za riječ i postave pitanja. Dajem riječ povjereniku. Hvala gospođo predsjednice. Cijenjeni zastupnici, drago mi je e, što sam ovdje na ovom odboru i što mogu predstaviti ovaj iznimno važan zakonodavni prijedlog kojim se želi osnažiti suradnja u Europskoj uniji na području procjene zdravstvene tehnologije. Putovanje je bilo dugo kako bismo došli do današnje točke i potaknut sam pozitivnim komentarima koje smo za sada primili. Nakon 20 godina dobrovoljne suradnje na ovom području i ekstenzivnog unutarnjeg procesa evaluacije komisija je donijela zakonodavni prijedlog čiji je cilj uspostaviti udrživu suradnju u području procjene zdravstvene tehnologije. Prijedlog je donesen 31. siječnja. To je ambiciozan prijedlog čiji je cilj donijeti dodanu vrijednost državama članicama, pacijentima i naravno i industriji. Prijedlogom se želi dodatno olakšati objektivna procjena kliničke učinkovitosti zdravstvenih tehnologija. Prvo, pod HTA uključujemo razne proizvode, to uključuje lijekove, medicinske proizvode, in vitro diagnostiku i predlažemo se upravo na te tehnologije fokusirati. Želim pojasniti na samom početku nešto, jer mi je jasno da ponekad e, dolazi do zabune kada je riječ o tome što je to točno procjena zdravstvenih tehnologija. Riječ je o fazi nakon stavljanja lijekova na tržište i tehnologije na tržište. Ono što nas ovdje zanima jest e, procjena, želimo procijeniti kako tehnologija funkcionira u stvarnom životu. Mi više ne analiziramo učinkovitost lijeka ili performanse nekog proizvoda, već terapeutsku dodanu vrijednost i to u usporedbi sa postojećim tretmanima i tehnologijama. Ovo je jedan moćan alat kojim se procjenjuje dodana vrijednost proizvoda i uspoređuje, se, uspoređuje ih se sa drugim tehnologijama. To će u konačnici pomoći nacionalnim tijelima da odrede pronađu doista inovativne tehnologije, nagrade ih i donesu pravi izbor za svoje pacijente. Ponekad su inovacije samo mrtvo slovo na papiru i ne mogu se pronaći u stvarnosti, ali HTA nam pomaže da doista inovacije upotrebimo u praksi. E, ovaj postupak će olakšati pristup pacijentima inovativnim zdravstvenim tehnologijama, a istovremeno će doprinijeti održivosti zdravstvenih sustava. Imamo europsku mrežu HTA tijela i HTA možemo podijeliti na dva područja. Prvo područje je klinička domena, a drugo neklinička domena. Imamo konkretno devet područja. U kliničkoj domeni imamo zdravstvene probleme, E, trenutačno korištenje tehnologije, sigurnosna pitanja i tu su i nekliničke domene, a to obuhvaća socijalne aspekte, etičke aspekte, ekonomske aspekte i tako dalje. Primjeni, primjeri procjena se su omogućeni zahvaljujući mreži HTA i zajedničkoj akciji koju financira komisija. To uključuje važne tretmane za e, rak, cijepljenje i tako dalje. Danas se HTA provodi na regionalnoj i nacionalnoj razini od više 50 uspostavljenih HTA tijela u 26 država članica i koriste se razne metodologije, postupci i alati kad je riječ o lijekovima, e, države članice provode kliničku procjenu, a nakon postupka odobrenja stavljena na tržište na EU razini. HTA za medicinske proizvode je ograničeniji na europskoj razini, takozvana oznaka CE, radi se na europskoj razini, a 21 država članica sustavno procjenjuje medicinske proizvode sve u svemu možemo vidjeti da je trenutačni sustav HTA fragmentiran diljem Europske unije i to predstavlja velike izazove za države članice i za pacijente, industriju i zdravstvene djelatnike. Konzultacije sa dionicima su provedene kako bismo saznali njihova mišljenja o suradnji na području HTA nakon 2020 primili smo 249 odgovora. 50% je stiglo iz, od predstavnika industrija, 25% od pojedinaca, odnosno građana. Većina 87% svih ispitanika smatraju da je suradnja na razini Europske unije na području HTA nešto što je korisno ili barem do neke mjere korisno. Od donošenja ovog prijedloga brojni dionici su pozdravili ovu novu inicijativu na području zdravlja. Mogući modeli buduće suradnje procijenit će se putem našeg postupka bolje regulative. Također želimo se pobrinuti da imamo dobre podatke kako bismo pripremili ovaj zakonodavni prijedlog na najbolji mogući način. imamo postojeći model suradnje koji je donekle bio uspješan, ali postoje i značajni nedostaci koji su izašli na vidjelo. Primjerice, slabo korištenje zajedničkog rada, različite metodologije, različiti postupci i manjak održivosti postojećeg modela suradnje. Ti nedostaci očito moraju biti riješeni. Naš je zaključak sljedeći. Postojeći model suradnje ne pruža dovoljno alata, niti primjerene alate za rješavanje postojećih pitanja prijedlog komisije bavi se prethodnim pozivima Europskog parlamenta, a pogotovo pritom mislim na vašu rezoluciju o pristupu lijekovima od prošlog ožujka kojom se poziva osnažena suradnja u području HTA. Vi ste preporučili prvo usklađivanje HTA alata i metodologije, drugo fokusiranje na medicinske i terapeutske aspekte i treće da se e, procjena relativne učinkovitosti na EU razini učini obvezatnom. To je u skladu sa e, razmišljanjem i same komisije. I upravo zato želim izraziti e, iskrenu zahvalnost parlamentu i ovom odboru pogotovo. Vaša podrška nam je bila od velike važnosti u proteklih nekoliko godina i vaše mišljenje nam je izuzetno vrijedno. Sada ću vam dati kratki pregled konkretnog prijedloga, naravno o tome ćemo detaljno raspravljati poslije mog izlaganja. Vaše preporuke i u našem e, su uvršteni u naš prijedlog. Fokusiramo se na klinički aspekt gdje suradnja može donijeti najveću dodanu vrijednost. To omogućuje korištenje zajedničkih postupaka i alata diljem Europske unije. Države, odnosno nadležna tijela za HTA, e, surađuju u četiri glavna područja. Prvo, zajednička klinička procjena lijekova i određenih medicinskih proizvoda. Drugo, zajednička znanstvena savjetovanja kako bi oni koji rade na razvoju tehnologije tražili savjet od HTA tijela u smislu dokaza i u smislu olakšavanja budućih kliničkih procjena. Treće, identifikacija postoji, novih tehnologija, a to je takozvani horizon scanning, kako bismo povećali osviještenost i pripremljenost, pripravnost HTA tijela. I četvrto, dobrovoljna suradnja u područjima izvan obveznog područja primjene prijedloga primjerice u odnosu na zdravstvene tehnologije koje ne uključuju, ne uključuju lijekove i medicinske proizvode. Glavne značajke prijedloga jesu uspostava pravnog i organizacijskog okvira za države članice kako bi one provodile zajedničke kliničke procjene novih inovativnih tehnologija i uspoređivali ih sa postojećim tehnologijama. Zajedničke procjene provodit će se za lijekove koji prolaze kroz eh, postupak odobrenja, to su ili nove aktivne tvari ili eh, lijekovi koji imaju nove indikacije ili se produljuje njihovo odobrenje. ćemo ograničeno područje primjene za proizvode i za određene eh, visokorizične proizvode koji su već dobili odobrenje od stručnjaka na razini EU-a i to u kontekstu nove uredbe o medicinskim proizvodima. HTA tijelo u državama članicama će tada dodatno odabrati samo pod skupinu proizvoda nad kojima će se vršiti zajednička klinička procjena. Taj odabir temeljit će se na zajednički dogovorenim kriterijima, primjerice na potencijalnom učinku na pacijente, javno zdravlje i sustave diljem EU-a. Ključni elementi prijedloga su sljedeći. Osigurati suradnju e, među državama članicama i osigurati visoko kvalitetne ishode zajedničkog rada. Zajedničke kliničke procjene moraju koristiti sve države članice u svojim nacionalnim HTA procesima. Međutim, države će nastaviti e, obavljati vlastite nacionalne procjene ekonomskih i drugih nekliničkih aspekata koji su više specifični za pojedinačne kontekste i važni za nacionalne odluke. Države članice i HTA tijela će provoditi svoje procjene, procjenjivati zajednički rad i donositi odluke u grupi za koordinaciju. Svaka država članica će biti predstavljena u toj skupini i imat će pravo glasa. E, cijenjene zastupnice, gospođo predsjednice, nadam se da se slažete sa mnom kada kažem da je ovaj prijedlog jedan, predstavlja jedan pragmatičan pristup koji uzima u obzir specifičnosti e, različitih sektora zdravstvene tehnologije. To je odraženo i u takozvanom phase-in pristupu koji će dopustiti državama članicama da se prilagode novom sustavu. One će moći dakle, se postupno pridružiti procesu tijekom prijelaznog razdoblja. Prijedlog će podržati države članice u njihovim naporima da udruže resurse i stručno znanje, ojačat će kvalitetu, učinkovitost i koherentnost HT-a diljem Europske unije i e, na kraju povećati transparentnost, a to uključuje sudjelovanje relevantnih dionika, odnosno kliničkih stručnjaka i pacijenata. Očekujemo da će se ovime uspješiti i, i poslovna predvidljivost i stvoriti dodana vrijednost za pacijente, te u konačnici poboljšati dostupnost inovativnih zdravstvenih tehnologija pacijentima u Europskoj uniji. Pacijenti su u samoj srži, se nalaze u srži ovog prijedloga, čiji je cilj imati učinkovitiju, transparentniju E, procjenu tehnologija. Ovaj novi model europske suradnje ima veliki potencijal olakšati pristup inovativnim zdravstvenim tehnologijama i dati pacijentima mogućnost najboljeg tretmana. Kao što znamo, u protekla dva mjeseca sam održao niz bilateralnih sastanaka sa 27 država članica i objasnio im našu namjeru i saslušao njihove preliminarne komentare. Temeljem naših razmjena gledišta odgovorio sam već na nekoliko pitanja, a nekoliko od vas postavilo je dodatna pitanja. Želim naglasiti sljedeće. Sudjelovanje i iskorištavanje ishoda zadnjičkih procjena mora biti obvezna kako bi se izbjegla situacija u kojoj države članice ponavljaju procjene na nacionalnoj razini i e, Drugo, želim eh, reći nešto o medicinskim proizvodima. Ovaj prijedlog ne želi uvoditi dodatne zahtjeve eh, za one koje razvijaju zdravstvene tehnologije ako je to već zadano nacionalnim pravom. Također, ovime izbjegavamo stvaranje dodatnog administrativnog opterećenja jer se ovo neće primjenjivati na proizvode i posljednje, predlog će uzeti u obzir decentralizirani tržišni pristup za medicinske proizvode. Sveukupni trošak prijedloga je otprilike 13 milijuna eura godišnje kada sustav bude u potpunosti funkcionalan. Što se tiče odnosa s državama članicama, sastao sam se i sa ministrima kako bih im iznio ovaj prijedlog. Bugarsko predsjedništvo je održalo prvu radnu skupinu prvi sastanak radne skupine u vijeću. Tamo smo predstavili ovaj prijedlog koji je bio dobro pozdravljen. Nažalost, planirano je još, planirana su još samo dva sastanka u nadolazećim mjesecima, ali nadam se da će se isplanirati do ljeta i dodatni sastanci. Gospođo predsjednice i zastupnici, pozivam vas da se konstruktivno uključite u raspravu kako bi ova inicijativa bila uspješna na dobrobit svih pacijenata i stoga računam na parlament da imenuje izvjestitelja i suizvjestitelje što je prije moguće i da se uključite u rasprave računamo na podršku Europskog parlamenta jer je naš cilj finalizirati ovaj zakonodavni prijedlog do 2018. odnosno do sljedećih izbora. Hvala povjereniku. Sada otvaram raspravu za pitanja. Počinjemo sa koordinatorima. E, imate po dvije minute. Prvi je gospodin Lize. Hvala vam lijepa. Veseli me što je konačno pred nama ovaj prijedlog. E, u osnovi ga mogu podržati. Ja mogu kazati da smo dugo čekali taj prijedlog. E, treba e, spriječiti dvostruki rad i članice će uvidjeti da je za njih pak učinkovitije, a i za industriju. Isto tako važno da se ne ide na dva koloseka. Dva pitanja koje bih želio postaviti. Koliko točno biste definirali granicu između zadataka, e, zajedničke procjene zdravstvenih tehnologija, što se to čini zajedno, a što ostaje na razini država članica. Dakle, to bi trebalo precizirati. Drugo pitanje koje bih imao je, mislim da zapravo ne trebamo samo razgovarati o pitanju što će to biti e, ući u kliničku procjenu, već zajednička suradnja sa službama procjene zdravstvene tehnologije, dakle članak 12. i 13. govori o tome da prelažete znanstvene konzultacije, a time bi se moglo usmjeriti e, same investicije što bi donijelo dodanu vrijednost. To jest industrija bi znala u što se investira, a u što se eventualno ne investiraju sredstva. Još jedna točka koja se ne tiče ovog prijedloga, jer neće biti dovoljno da se usredotočimo na samo taj segment. Međutim, naš odbor je uvijek iznova postavljao pitanja, a to je e, poticanje inovacija u području antibiotika. Pomalo sam već nestrpljiv jer svi kažu da je to važna tema, međutim ništa konkretno ne dobivamo na stoli. Ja bih e, zamolio povjerenika da nam kaže dokle smo odoprli, a isto tako da li možemo očekivati zakonodavni prijedlog Svakog dana umiru ljudi jer mi smo neaktivni i zaista je krajnje vrijeme da se u tom segmentu nešto učini. Hvala, gospođo Dali. Hvala. Hvala predsjednice, hvala gospodine povjereniče što ste s nama i što nam predstavljate upravo ovaj prijedlog. Kao što znate, za nas je to izuzetno važna tema, jer upravo procjena zdravstvene tehnologije, to je upravo kritični segment e, kako i e, vezano uz lijekove, tako i uz medicinske proizvode. Kao što znate, naš klub socijaldemokrata, mi smo već duže vrijeme pozivali na harmoniziranu e, procjenu zdravstvenih tehnologija, a isto tako u Europskom izvješću Europskog parlamenta ovo je također spomenuto. E, zainteresirano za ovu temu, jer upravo harmonizacija samih programa zdravstvene tehnologije e, će omogućiti pristup određenim e, liječenjima, a isto tako će dovesti do situacije da ćemo imati daleko bolju troškovnu učinkovitost nego li da svaka država članica ima svoju vlastitu procjenu istovjetne zdravstvene tehnologije. Imam ipak nekoliko pitanja koje bih e, željela da se e, odgovore. Još uvijek mi je nejasno tko će izvršavati ove poslove na razini Europske unije. Vi ste kazali, a isto tako raspravili smo o tome sa komisijom. Međutim, želim znati kako to da EMA nije uključena e, i u ovom pogledu i što su bili razlozi zašto je odlučeno ipak drugačije. Još jedna točka, a to je vezano uz vremenski plan, jer komisijin prijedlog je došao jako kasno u našem sazivu i mene zanima kako će komisija osigurati svoju ulogu kao medijatora i kako će nam olakšati e, ovaj cijeli postupak, e, kako vidite svoju ulogu, kako bismo mogli e, nastaviti upravo sa ovim zakonodavnim aktom. Još nešto, Svakako i države članice moraju biti uključene. Koliko ste uvjereni da će države članice e, biti na tragu onoga što se predlaže, a to je e, dakle kontekst prijedloga same komisije. Hvala lijepa. Gospodin Pjeka, u ime ECR-a. Hvala lijepa. Ova inicijativa zaista je vrlo vrijedna i kad je reč o tome da se procjena zdravstvenih tehnologija e, promjeni, tada vidimo isto tako i direktivu iz 2011. godine koja je išla u tom smjeru. Naravno, suglasni smo sa svim ciljevima i e, postavljenim zadaćama ove direktive. Međutim, ostaju neke dvojbe kad je riječ o HTA-u, dakle programu zdravstvenih tehnologija, upravo kad je riječ o situaciji da ovu ovaj dvostruki rad, ovaj dvostruki kolosek eh, koji imamo, a to je da različite tehnologije dobivaju različite procjene. To dovodi pak do nepotrebnih troškova. Važno je također eh, pitati se koje su to znanstvene tehnološke mogućnosti, postoje različite metodologije testiranja samih tehnologija, postoje različiti mogućnosti financiranja samih tehnologija. Međutim, onaj postupak koji vi sada predlažete upravo sa procjenom zdravstvenih tehnologija, sa jednim e, dakle, konzultativnim procesom na razini Europske unije, to je izuzetno važno. Međutim, još uvijek imamo i neke probleme. Prvo, koje su to konkretne tehnologije koje će se procjenjivati na razini Europe, odnosno koje se e, tehnologije procjenjuju na razini nacionalne države. Dakle, nekad je riječ samo o lijekovima, već i kad je riječ o medicinsko-kiruškim zahvatima. Izuzetno je također važno vidjeti e, kad je riječ o lijekovima. Tu pak imamo čitav niz proizvođača koji i se bave i medicinskim proizvodima. E, postoje veliki proizvođači medicinskih proizvoda, mali proizvođači medicinskih proizvoda i ono što nas zanima jest e, koji su to etički kriteriji, što znači da nemaju sve države članice istovjetne ishodišne pozicije. Stoga moje pitanje kako će se upravo inovativna tehnologija odabrati. Ja jesam za uključivanje Europske agencije za lijekove, a zbog da je važna u svakom slučaju kada je riječ o odobrenju puštanja u promet. Međutim, nije pozvana da poziva na e, segmente. Hvala lijepo, gospodine povjereniče. Ja bih u ime Alde zahvalila se na ovoj inicijativi svi smo čekali i čini se da možemo općenito pozdraviti ovaj prijedlog. Naravno, ako imamo HTA u većem broju članica, tada će to biti bolje. Međutim, imati to na europskoj razini to je nešto drugo. Prvo pitanje, ja sam isto tako u ime Aldea radila na um, uredbi o medicinskim proizvodima. E, koliko ste uzeli u obzir samo odobrenje medicinskih proizvoda na europskoj razini? Drugo, što se tiče zahtjeva prema kliničkim postupcima, metodologije. Čini mi se da potrebna široka rasprava uz uključivanje e, isto tako i parlamenta u samim državama članicama. Čini mi se da ste ovo središnje pitanje koje se tiče ujednačavanja metodologije, tehnologija, e, čini se da ste to predvidjeli u pravnim aktima, a pitanje je zašto je to tako. Treće pitanje, kako komisija želi ispuniti uvjete, e, dakle, središnjih podataka i koji se traže u samim procjenama zdravstvenih tehnologija? Hvala lijepo, gospođa Konečna. Hvala, gospođo predsjednice. Štovani povjereniče, ja bih e, se u samom uvodnom dijelu želite zahvaliti. Ja smatram da je to korak u pravom smjeru. Čini se da ste zaista prihvatili naše prijedloge i naše e, smjernice koje smo prošle godine uputili, a to svakako kad je riječ o zdravstvenom području, to se ne događa prečesto da komisija prihvaća i naše predloge. I čini se kao da je ovdje komisija ipak uzela u obzir naše predloge, na čemu se zahvaljujem. Istovremeno mogu kazati da se mi razočarana, jer nemamo obvezujuću procjenu troškovne strane samih medicinskih proizvoda i zdravstvenih tehnologija. Razumijem da ne možemo ići tako daleko, ali svakako sigurno ste bili pod eh, pritiskom eh, starih država članica, niste htjeli uključiti procjenu samih troškova pojedinih zdravstvenih tehnologija. Mislim da eh, oni zastupnici iz manjih država članica neće imati onda sveobuhvatan prilog. Češka vlada ima velikih poteškoća kad je riječ o cijenama medicinskih proizvoda i lijekova, mi nismo toliko snažni u pregovaračkom pristupu prema proizvođačima i nemamo toliko e, sredstava za procjenu zdravstvenih tehnologija. Što se tiče reeksportiranja bogatije država e, se mogu obogaćivati na našim zdravstvenim sustavima. E, ja se nadam da isto tako i sam prijedlog kojeg ste vi ovdje dali da neće biti dodatno promijenjen. Mislim da je cilj jedinstven za sve nas. Što želim kazati? Moramo E, moramo pratiti kompletan ovaj projekt do kraja našeg saziva. To će biti jako važno i isto tako nadam se da bugarsko predsjedništvo će ovo uzeti u obzir. Mi smo spremni u parlamentu, želimo da se ovaj dio posla odradi. Nadam se da ćete nas podupreti u tome i da će države članice se prikloniti kako bismo u ovom sazivu upravo dovršili ovaj segment našeg posla. Ako ćemo postupiti na zacrtan način, tada će i države članice imati dovoljno vremena djelovati. Hvala lijepa. Hvala predsjednice. Hvala povjereniče na ovom prikazu projekta. Ne skrivam eh, da je važnost e, ovog projekta, mutacije e, koje se pojavljaju nas jako zabranjavaju. E, skeptična sam što se tiče metodologije. Imamo četiri jako različita područja. Lijekovi, medicinski proizvodi su jedna stvar, liječnici su druga stvar. Kad se govori o konzultacijama, to e, znači da e, moramo imati usklađivanje diploma. E, ono što moramo sutra evaluirati, to neće biti ono što ćemo evaluirati za pet godina. A učinak na pacijente je, rekla bih, vrlo važan. To moramo vidjeti u njegovoj globalnosti E, ove mutacija kod pacijenata za deset godina e, će dovesti do novih etičkih problema. E, ovaj, ovo tržište od stotinu milijardi eura, ako Um, mislim da pacijenti neće od ovih procjena imati najveće koristi. Najveće će koristi imati velika poduzeća, velike e, tvornice lijekova koje će e, zgrabiti ovo područje. Želimo da medicina i e, distribucija lijekova bude jednaka za sve E, trebamo e, se e, također pobrinuti za usklađivanje diploma medicinskih radnika. Hvala lijepo. Time smo završili prvi krug pitanja. Ja bih se molio da odgovorite na ova pitanja, onda ćemo imati drugi krug pitanja. Započnimo sa pitanjem koje postavio Peter Lize. A kada je riječ e, o tome da e, procjene razlikujem između kliničke i nekliničke procjene, potpuno je jasno prema mom mišljenju da se ovdje prati načelo subsidijarnosti, jer kada govorimo o mogućnosti e, rasprave, e, tada je to zaista u rukama država članica. A kad govorimo o proporcionalnosti, naš prijedlog e, je zaista odgovara u svim segmentima kako ne bismo ulazili upravo u nadležnosti država članica. U naš prijedlog je zasnovan na ugupnom e, ukupnom zakonodavstvu vezano uz unutarnje tržište i kada to pogledamo i kada pogledamo unutarnje tržište kao takvo, e, upravo u tom segmentu pratimo e, članak 115. Oprostite, članak 114 s ugovora e, o funkcioniranju Europske unije, što znači da imamo potpuno jasno E, stajalište o tome što to treba učiniti na razini država članica. mi samo predlažemo samo dobrovoljnu suradnju ako će neke države članice odlučiti da mogu e, izvršiti kompletnu procjenu zdravstvene tehnologije i u kliničkom segmentu i nekliničkom segmentu i to na bazi dobrovoljnosti to možemo onda učiniti zajedno, prije svega kad je riječ o područjima rijetkih bolesti i kada e, nemamo dovoljno velik broj e, pacijenata ni tada možemo vidjeti kako da se e, uključi ovaj gospodarski segment, a da pri tome zadržimo cjelokupnu sliku pred nama. No, što se tiče e, obvezujućeg segmenta, to je u području kliničkom segmentu, a što se tiče nekliničkog segmenta, on je na razini država članica. Što nam pak opet to omogućuje da imamo klauzulu predostrožnosti, jer neke članice imaju svoje specifične e, E, segmente i mogu ponovno procjenjivati svoju tehnologiju, trebaju nas obavijestiti o tome, trebaju e, obrazložiti i onda e, te dodatne kliničke procjene moraju činiti ukoliko je postoji potreba za time. Kad je riječ o tome kako da se potaknu kako da potaknemo oni koji se bave razvojem, kako da se e, upute financijska sredstva u one segmente onih medicinskih tehnologija koje su buduće tehnologije. U našem prijedlogu se upravo gledaju mogućnosti da imamo ovo horizontalno skeniranje, a onda da se predstave e, sa konzultacijama sami e, poduzeća koje se bora razvojem i onda da ih pratimo u njihovim investicijskim planovima, te isto tako da vidimo koje nove tehnologije e, se nalaze u samom segmentu e, dakle e, prethodnog proučavanja. Što se tiče antibiotika i što se tiče novih inicijativa, moram istaknuti da nisam spreman odgovoriti na ovo pitanje jer komisija nije završila svoje izvješće o pregledu e, svih e, mehanizama poticaja koje nam stoje na raspolaganju. Mi ćemo ovu studiju dovršiti do kraja ove godine i sagledati mogućnosti i dobiti jednu sveobuhvatnu sliku i uvid e, u sve nove inicijative. Što se tiče EME i što se tiče mogućnosti novih e, modela, to isto tako rasprave koje sam vodio sa znanstvenicima, e, mi smo sada u, na neki način u fazi e, rasprave da organiziramo okrugle stolove, u jesen kako bismo zaista vidjeli situaciju različitih modela poticaja, a isto tako pri tome želimo zadržati i mogućnost da se da se ustanovi e, određeni novi modeli poticaja kroz takozvani stewardship. Konačni rezultati ovog izvješća će pokazati i ukazati na nove putove. Što se tiče pitanja koje je postavila gospođa Dali i zbog čega EMA nije e, uključena u našem predlogu, kao što znate, dobili smo mišljenje Europskog e, parlamenta da ne stvaramo nova tijela, a naravno Vodili smo duge rasprave o tome, neki su bili protiv e, da se EMA uključi u HTA i Stoga je naš prijedlog strukturiranja upravo takav e, da imamo stalno tajništvo koje će se osnovati na razini komisije. Naravno, to je proces koji dolazi i potiče se od strane država članica i naravno moramo omogućiti državama članicama da predstave svoje godišnje radne programe, članice će odlučiti koje će se zdravstvene tehnologije procjenjivati i onda ćemo na jednoj ranoj fazi kada je riječ o zajedničkim znanstvenim mehanizmima konzultacije svakako će i i EMA biti uključena, surađivaće sa svim tijelima koje se bave procesom zdravstvenih tehnologija i to u ranim fazama e, a isto tako i u samom procesu odobrenja puštanja u promet. Svakako suradnja između EME i tijela za procjenu zdravstvene tehnologije e, predložena je kao slično onome što imamo i danas između nadležnih tijela i EME. Što se tiče vremenskog okvira, Upravo ste, moramo učiniti daleko više u poticanju članica da skrenemo pažnju kako bismo imali konačni prijedlog, a prije samih e, izbora za novi Europski parlament. Mi vas želimo uvjeriti da ćemo učiniti sve što je u našoj moći, a isto tako kroz rasprave sa članicama i isto tako prije no što u konačnici dovršimo sam prijedlog. Mi nastavljamo naš e, smjer kretanja u smislu da želimo razumjeti da se upravo ovaj prijedlog dovrši u što kraćem roku. Šest godina e, je ukupna faza, tri godine je potrebno za komitološki proces i onda tri godine kako bismo dozvolili državama članicama da se prilagode u svojim sustavima, a kad je reč o ovim e, novom načinu suradnje. Naravno, potrebno je učiniti sve što je u našoj mogućnosti, a spremni smo kao komisija e, konzultirati se i sa Europskim parlamentom i sa državama članicama, te isto tako želimo jamčiti, a isto tako i imati jednu pozitivnu raspravu kad je reč e, o raspravi e, na razini vijeća Europskog parlamenta. Svakako trebamo imati i na našoj strani i države članice, e, moramo ih obavještavati, e, odgovoriti na sva pitanja koja ćemo dobiti, a i raspraviti ih i na tehničkoj razini. Zastupnica Pijeha je postavila pitanje kako da se izvrši selekcija novih tehnologija to je proces koji se potiče od strane država članice. S jedne strane imamo skupinu koja će biti osnovana i koja će morati pratiti sve situacije, dakle raditi ovaj horizontalno skeniranje. Oni će upravo prezentirati u skupini koordinatora što će se naći u budućnosti, koja to tehnologija u budućnosti će biti ona tehnologija koja će se isto tako koristiti u idućih tri, pet i više godina. Naravno, države članice će odlučiti o tome koju tehnologiju žele odabrati, a isto tako koju tehnologiju žele implementirati u svoj sustav. U godišnjem radnom planu će ovo biti obuhvaćeno, a isto tako će se omogućiti ovoj skupini koordinatora da započne e, zajedničke procjene samih e, u samom kliničkom segmentu. Odabir i selekcija je zadatak država članice u suradnji sa EMOM je svakako potrebna jer upravo odobrenje za puštanje u promet, a isto tako to je jedini način da se e, omogući suradnja između ove skupine za koordinaciju i EME. Bilo je potpuno jasno da je to tako i stoga smo to i stavili to u naš prijedlog. Što se tiče pitanja e, opće rasprave i kako osigurati ovu demokratsku parentnost, mi želimo uključiti u ovaj proces eh, procjene zdravstvene tehnologije i predstavnike pacijenata, isto tako i eh, univerzitete, svakako voditi jednu široku raspravu o kliničkim standardima, o mogućnostima, eh, koje postoje, te isto tako koje kliničke podatke valja uzeti u obzir i koji klinički podaci uopće stoje na raspolaganje. Naravno, isto tako to je mogućnost da se uvedu neki novi kriteriji, a kada recimo uzmemo u obzir zaštitu podataka i isto tako da se ohrabre države članice da surađuju upravo i u ovom segmentu pružanja podataka kad je reč o kliničkim podacima Vidimo isto tako i mogućnost e, da se povede rasprava e, i pri tome valja svakako sagledati i sve one e, nove zahtjeve koje se postavljaju spram zaštite podataka. Svakako, potrebna je dakle široka javna rasprava. Siguran sam da organizacije koje zastupaju pacijente, akademija, a isto tako i univerziteti će učiniti svoj dio ovog posla i moraju svakako se uključiti aktivno u ovaj proces. Postavljeno je pitanje o mogućnosti jedne kompletne procjene zdravstvene tehnologije. Mogu se suglasiti s vama da u nekim e, područjima rijetkih bolesti, kad imamo izuzetno mali broj pacijenata u Europskoj uniji, e, naravno ne postoji nikakav razlog e, u tom slučaju da se na Cipru e, radi procjena ako imate samo stotinu pacijenata ili 300 bolesnika koji e, imaju neku bolest. I ako znamo da na razini EU unije imaju 18.000 pacijenta, naravno da moramo imati ovakvu pan-europsku procjenu u takvim slučajevima i to će nam olakšati da upravo u, na neki način u gospodarskom segmentu smanjimo ukupne troškove. Ali to je dobrovoljna suradnja. Mi predlažemo upravo dobrovoljnu suradnju, a države članice mogu odlučiti eh, da li to žele učiniti zajednički To je jedan od razloga zbog čega moramo imati i jednu dobru e, gospodarsku procjenu. Gospođa Miljan je postavila pitanje o omjerima. Pitanje dakle omjera između velikih e, poduzeća, međunarodnih e, poduzeća s jedne strane i s druge strane zdravstvenih djelatnika, pacijenata, ja bih e, želio kazati da upravo naš prijedlog e, osigurava transparentnost, e, može povećati isto tako i pristupačnost pacijenata samim novim tehnologijama, a i svakako sve ono što i predlažu ove ovi proizvođači, ali svakako možemo na taj način obraniti prava pacijenata da mogu pristupiti inovativnim tehnologijama, a ujedno omogućiti državama članicama da imamo zajamčeni održivi zdravstveni sustav, te svakako osigurati potpuno jasna pravila koja su transparentna kad je riječ o dakle, postavljanju cjenovnih kategorija i u pregovorima sa samim predstavnicima industrije. Hvala. E, drugi krug pitanja. E, minuta za svakog. Gospođa Grostet, izvolite. Hvala lijepa predsjednice, gospodine povjereniče. E, poboljšat ćemo naš sustav evaluacije pa ćemo promicati tehnološke inovacije u medicini Eh, ja sam jako za to. Eh, eh, ovi sustavi su u nekim državama članicama financirani od strane, djelomično od strane poreza. Možda će industrija izgubiti jedan dio prihoda ovim mjerama. Što im možete reći? zašto niste povjerili ovu misiju, e, misiju EMI? Imate li e, kakove sporazume između država članica za zajedničke programe? E, veza između kliničkih kliničkog sektora i ekonomskog sektora evaluacije. Kakva je ta veza? Čini mi se da je malo tanka. Hvala. Hvala lijepa, gospođa Hvala lijepa, povjereniče. Vrlo kratko, vrlo mi je drago što je evo lansirana ova inicijativa. Ona će imati donornu vrijednost za industriju, za pacijente i za sve nas. Govorili ste o poboljšanju kvalitete istraživanja i održivosti zdravstvenih sustava. Imam zabrinutost ovdje. E, temelj je dobar, ali e, mnogo detalja treba još doraditi. Mm. Moramo e, se naročito pobrinuti za klinički segment i procjenu kad govorimo o zakonodavnom okviru trebamo više detalja. Moramo definirati kriterije koje će se koristiti za poboljšanje istraživanja i dostupnosti za pacijente. E, inače ćemo imati rizik da ćemo imati te procjene koje će samo povećati birokraciju u državama članicama, e, a neće olakšati dostupnost. Hvala. Hvala. E, ispričavam se. E, bila sam zauzeta, ali sam pratila iz mog ureda, pa sam zakasnila. I ja bih e, pozdravila ovu inicijativu. U to parlament zaista vjeruje, ali pitamo se kako povjerenik misli da će uvjeriti države članice da koriste podatke želimo nešto e, što će biti učinkovito. Mm, e, mm, neke zemlje članice još okljevaju da se pridruže ovom sustavu. Kako ćete ih pridobiti? Ako imate potpunih HTA, medicinskih proizvoda, lijekova i tako dalje, neće li to štetiti e, lijekovima za rijetke bolesti? Gospođa Kadenbach ima riječ, e, zadnja ima riječ. E, hvala lijepa, hvala lijepa. Pozdravljamo ovaj prijedlog komisije. Od početka bih međutim promijenila nešto u nas. Moramo dodati kliničko istraživanje e, THA da imamo. E, možemo imati dobar projekt samo ako uzmemo u obzir i socijalne i etičke aspekte. A druga stvar, i to je već češće spominjano, imamo li pravila e, kako će će, ćemo imati e, glasanje i hoćemo li imati jedno glasje ili ćemo imati neka komplicirana računanja po broju stanovnika država članica na području e, obaveznih zadaća hoćemo li imati sankcije ako se te zadaće ne izvrše ako se ono što je zadano ne napravi hvala Hvala lijepa. Evo, to je bila drug, bio drugi krug pitanja. Izvolite, povjereniče. Počet ću sa e, gospođom Kadenbach. Definicija. E, to pokriva i kliničko i e, nekliničko područje. E, na državama i članicama da odluče da naprave cjelokupnu procjenu, a, ali dok, dok e, imat će opcije za modernu suradnju e, recimo rijetke bolesti tu moramo imati potpunu tehnološku procjenu potpuni HTA tu imamo recimo u nekoj rijetkoj bolesti samo 70 tisuća bolesnika u cijeloj Europskoj uniji e, nema smisla da to bude fragmentirano treba uvjeriti države članice da se pridruže sustavu da ga prigrle socioekonomske, organizacijski, e, pravni aspekti, e, etički aspekti e, se razlikuju u mnogim područjima, ali u nekim slučajevima imamo vrlo dobru mogućnost da nadićemo ove razlike i da imamo potpuno koordiniranu tehnološku procjenu. Sada pre, predlažemo ovaj vrlo pragmatički pristup zbog otpora u nekim zemljama. glasanje. Jedna zemlja, jedan glas. Ako imamo jedno glas je u redu, ali inače će biti jednostavna većina dovoljna. Inače će doći do blokiranja od strane manjina, pa bi cijela stvar bila vrlo teška za upravljanje. E, E, komisija predlaže ili konsensus ili jednostavnu većinu. Govoreći o pitanjima e, gospođa Cabezon je postavila pitanje o detaljima. Trebamo više detalja. Slažem se da u nekim slučajevima trebamo više e, detalja, ali primijenimo delegirane akte naročito u vrlo osjetljivim pitanjima koji puta je vrlo teško vidjeti granice između kliničkog i nekliničkog sektora. Ali napravimo to primjenom delegiranih akata. E, raspravimo tehnički nivo. Ako predložite nešto u ovom području da pojačamo jasnoću. Bićemo jako zadovoljni. Komisija je otvorena za vaše prijedloge. Moramo zaista poboljšati jasnoću na tom području. Gospođa Gardin je postavila pitanje kako uvjeriti države članice da se pridruže projektu. Naravno, otvoreno govoreći imam samo jedan instrument, a to je strpljenje. E, strpljenje, to funkcionira. Općenito govoreći, e, radi se o dostupnosti liječenja, radi se o pravima pacijenata na inovativne tehnologije sada. E, I to treba shvatiti Zašto radimo tu procjenu? Zato jer je pacijent u središtu pažnje. Moramo učiniti više kako bi pacijenti e, imali pristupa inovativnim e, tehnikama. E, stvarnost pokazuje od odobrenja koji puta do liječenja protekne pet, sedam godina. Što je tu sa dostupnošću? Što tu radimo? E, sve radimo zbog pacijenata. To je pravo pitanje. E, neki argumenti imaju neke e, neke države članice imaju argumente o svojim vlastitim sustavima. Ali tu imamo dobru mogućnost da govorimo u ime svih 28 država članica bez obzira na to gdje se nalaze pacijente u velikoj ili u maloj zemlji. Naravno, potaknut ćemo vijeće da da se tu jako aktivno angažira. E, tu računam na Bugarsku i na njeno shvaćanje da trebamo više tehničkih sastanaka za vrijeme njihova predsjedanja. Mm, a, onda će doći na red Austrija za predsjedatelja, a ona je zaista dušom i tijelom za ovaj e, projekt. Nadam se da ćemo doći do konkretnih e, rezultata. Gospođa Grostet, e, moramo E, nacionalna tijela će biti i izvjestitelji. To neće raditi vlade. Imamo posebni dodatak za izvjestitelje. Oni će biti plaćeni od strane Europske unije iz e, europskog proračuna. Pitate zašto nismo odabrali EMU da to radi mnogi e, ljudi imaju različite, e, različita mišljenja o tome. Oni e, za, za sada nemaju kvalificiranu većinu da nešto više naprave. Naš prijedlog je vrlo konkretan. Mi nećemo uspostavljati novu agenciju, niti ćemo to dati našim agencijama ali na nama je svima da o tome raspravljamo. Mm, Spremni smo i za nove prijedloge. Sada moramo postići konsensus. Svjestan sam teškoća. E, nadam se da ćemo dobiti nove prijedloge. Hvala lijepa povjereniče na prezentaciji i što ste došli ovamo i odgovarali na naša pitanja. Sigurna sam da ćemo se jako potruditi da e, surađujemo s vama i da dademo još bolje ideje. Hvala vam lijepa. Vidimo se. Hvala vam lijepa kolege i kolegice. Now we can move to the voting session. Sada na glasanje. Nadam se da ste pripremili svoje e, glasačke e, kartone. Jeste li spremni? E, prvo je prigovor sukladan pravilu 105 sustav praćanja za duhanske proizvode. E, gospodin Omarđi je dao prigovor, otvaram glasanje, elektronski glasamo. Zatvaram glasanje. Odbija se. Prigovor stavljanje na tržište e, e, kukuruza GMO MON 87427, 89034 i NK 603. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Usvaja se. Nemamo mikrofona, nismo čuli što je govornik rekao. A sada prigovor e, odobrenje za GMO kukuruz 59122. E, jednokratno glasanje, otvaram ga. Zatvaram glasanje. Alde ima jedan glas previše. Sad je u redu. Usvaja se. Sada imamo glasanje o globalnom e, globalnoj zabrani za testiranje na životinjama kozmetičkih proizvoda. Kompromis 1. Tko je za? Protiv? suzdržani usvaja se. Amendman 19 za, protiv, suzdržani odbija se. 20 za, protiv, suzdržani odbija se. 21 za, protiv, suzdržani odbija se. 22 za, protiv, suzdržani od provjera. 22. Otvaram glasanje. vote Zatvaram ga. Usvaja se. 23 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25 za, protiv, suzdržani, odbija se. 26 za, protiv, suzdržani, odbija se. 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29 za, protiv, suzdržani, odbija se. 30 za, protiv, suzdržani, 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 31 za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 32 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 34 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 35 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 36 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 37 za, protiv, suzdržani, odbija se. 308 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 39 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 42 za, protiv, suzdržani, e, usvojeno. 43 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 41 e, e, za, protiv, suzdržani, odbijeno. 45 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 46 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 47 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 48 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 51 za, protiv, suzdržani odbijeno 49 za protiv suzdržani usvojeno 52 za protiv suzdržani usvojeno 54 za protiv suzdržani usvojeno 53 e, prvi dio za protiv suzdržani odbijeno 55 za protiv suzdržani odbijeno 56 za, protiv, suzdržani. Ček provjera 56. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 57 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 60 e, za, protiv suzdržani odbijeno, 59 za, protiv suzdržani usvojeno, 61 za, protiv suzdržani odbijeno, 62 za, protiv suzdržani odbijeno, amendman 1 za, protiv suzdržani odbijeno, 2 za, protiv suzdržani odbijeno, 3 za protiv suzdržani odbijeno Četiri za protiv suzdržani uh, usvojeno šest za protiv suzdržani uh, odbijeno Devet za protiv suzdržani usvojeno Deset. prvi dio za protiv suzdržani usvojeno drugi dio za protiv suzdržani uh, odbijeno 12 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 13 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 14 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 16 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 17 za, protiv, suzdržani, usvojeno. E, konačno glasanje elektronički glasamo Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Usvojeno. U redu. I zadnje. Glasamo o direktiva eh, parlamenta i eh, vijeća izmjena mjera za kontrolu bolesti Newcastle, amandman 3 e, za protiv suzdržano odbijeno, 4 za protiv suzdržano odbijeno, 1 za protiv suzdržani usvojeno, 2 za protiv suzdržani e, odbijeno. E, konačno glasanje, elektronički glasamo, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Ne, za mandat ne glasamo. U redu, to je to. Hvala vam na suradnji i vidimo se e, popodne. Dobar tek.